Hello. Good afternoon, ladies and gentlemen. Let's go to the last. Dobar dan, dame i gospodo, dobrodošli na posljednji panel. Naslov panela je održiva plava ekonomija i smanjivanje pritisaka na oceane. Hvala gospođi Majsner na organiziranju ovog događanja. Kao što je gospodin Hercih već elokventno rekao iz Geomara, vrlo je važno da oceani ostanu u dobrom stanju. Ima fantastičnu ideju o Europskoj agenciji za oceane. Želim sve podsjetiti na to da čovječanstvo više zna o površini mjeseca nego o površini morskog dna krajnji je čas da se to promijeni. Sada bih vas želio podsjetiti na to da ćemo se u posljednjem panelu uglavnom usredotočiti na potencijale za rast i radna mjesta unutar plave ekonomije uz smanjenje pritisaka na oceane. Kao što je rečeno, 50% energije, hrane i resursa budućih populacija dolazit će iz oceana. Tako bi trebalo biti, ali Mnoge obalne zemlje imaju vrlo visoke stope nezaposlenosti. Zbog toga smatram vrlo važnim to da europska integrirana pomorska politika omogući dosljednost politika u svim sektorima plave ekonomije. Usklađivanje tih eh, politika na dosljedan način je velik izazov. Imamo regulatorne barijere, ali Europska unija nudi financijske potpore. Ja sam siguran da je povjerenik o tome već danas poslijepodne govorio. Ta financijska potpora biti će u obliku istraživačkih projekata i strukturnih fondova a posebno imamo i um, europski uh, fond za pomorstvo i ribarstvo i RDF akvakultura plava energija pomorska biotehnologija um, rudarenje morskog dna sve su to područja kojima se bavi zakonodavstvo EU-a u ovom panelu posebno ćemo se baviti nekolicinom od tih tema. A sada bih još dodao što me brine. Svi znate da je e, Britanija bila velika pomorska e, sila dugi niz godina a radila i na zakonodavstvu. Mislim da je izuzetno važno da Britaniju zadržimo unutar raznolikih inicijativa za istraživanja unutar Europske unije, jer je to sila na području oceanografije i brojnih drugih tema o kojima je danas bila riječ. A sada dajem riječ Emi Navaro, predsjednici um, glavnog direktora EIB-a. Imate četiri minute, izvolite. Hvala. Veliko mi je zadovoljstvo biti danas ovdje sa svima vama. Čestitam Europskom parlamentu i Europskoj komisiji na tome što su nam ponudili mogućnost da održimo ovako važnu raspravu o budućnosti oceana, o budućnosti o kojoj, um, u kojoj sve ovisi o oceanima. Zato je važno promicati očuvanje oceana i održivu uporabu oceana. Danas smo čuli da oceani uvelike doprinose globalnom gospodarstvu i da su potencijalni pokretač rasta inovacija i izvor za radna mjesta u budućnosti. Svi znamo da postoje ekonomske koristi oceana i putem njih se može riješiti velike izazove čovječanstva. Od nedostatka hrane, energetike, smanjenja globalnog zatopljavanja i tako dalje. Međutim, iskorištavanje oceana u potputosti moguće je samo ako su sigurni i zdravi. Danas je zdravlje oceana ipak ugroženo. Budućnost izgleda e, prilično loše i zato je kucnuo čas za hitno djelovanje. Moramo odgovorno i održivo pristupiti razvoju oceana i osigurati da taj najveći prirodni resurs na našoj planeti nije ugrožen i da u njemu mogu uživati i buduća pokoljenja program za održive oceane Važan je korak koji je poduzeo Europski parlament i Europska komisija putem koje EU želi doprinijeti i to pozdravljamo. EIB također promiče održivu plavu ekonomiju. To nam je prioritet i smatramo prirodnim to da treba podržati i održivi rast i e, rad na klimatskim promjenama. To je nama prioritet u svom um, planu za djelovanje uh, radimo na tome i imamo barem 25% financijske potpore svake godine koja se usmjerava prema klimatskim promjenama. To je prošle godine bilo 60 milijardi uh, dolara, a imamo i 120 milijardi dolara za globalne projekte. U proteklim godinama bili smo glavni ulagač u plavu ekonomiju i pokrenuli smo kapital privatnog e, sektora prema održivim projektima i u Europi i šire. Imali smo pionirsku ulogu u iskorištavanju e, vjetra na otvorenom moru u Europi. Uložili smo više od 3,6 milijardi eura u proteklih pet godina, a nastavit ćemo to činiti i u budućnosti. Također smo radili na zaštiti obala i podržavali smo ozelenjavanje te radili na mnogobrojnim drugim projektima. Želimo zaštititi oceane od plastičnog otpada, što je jedan od glavnih eh, načina ugrožavanja eh, pomorskih eh, dobara. Povezali smo se sa razvojnim bankama iz Njemačke i Francuske i imamo inicijativu čistih oceana. Ponudit ćemo 2 milijarde eura u sljedećih pet godina za sve projekte kojima se smanjuje pomorski otpad, posebno plastika i um, otpadne vode jednako tako radimo na projektima sa velikim okolišnim i društvenim e, rezultatima. No ne svodi se sve samo na novac, već na promicanje inovativnosti i novih proizvoda. Proizvodi plave ekonomije često imaju poteškoća pri pristupanju privatnom kapitalu jer se radi o novim tehnologijama i o nedokazanim tržištama. Kako bismo riješili taj problem, zajedno s komisijom smo osmislili financijske instrumente kojima se smanjuje rizičnost takvih projekata i privlače investitori. To je od ključne važnosti. Inovacije i znanost vrlo su važne kako bismo riješili izazove s kojima se suočava plava ekonomija. Što se tiče održive ekonomije, kako bi procvala, moramo organizirati financijsku pomoć. Financijske potrebe su daleko iznad javnih mogućnosti. Zbog toga privatni sektor mora uskočiti kako bi se ostvarili ciljevi i to treba ugraditi u ulagačke odluke. Samo ćemo na taj način moći ojačati održivo ulaganje u zdravlje oceana. Kako bismo uputili investitore prema e, održivim projektima, e, imamo i neke inicijative. Pionirski globalni okvir za održivo financiranje oceana. To smo zajedno s Europskom komisijom osmislili, a pridružio se i e, svjetski institut za morske resurse. Imamo i novu inicijativu unutar u enovog programa za okoliš. To je veliko postignuće. Nešto što je krenulo u okviru jedne institucije, sada postoje zlatni standard za ulaganja u plavu ekonomiju na održiv način. No vrijeme ističe i imamo mnogobrojne izazove. Izazove s kojima se moramo zajednički nositi i u koje svi moramo uložiti trud. To predstavlja i jedinstvenu priliku da razmijenimo ideje i da stvorimo nova partnerstva za iznalaženje rješenja. Ja vas uvjeravam da je EIB predan tome da podrži održivu plavu ekonomiju, usmjeri privatne ulagače i stvori partnerstva dionika kako bi se vaši ciljevi ostvarili. Puno vam hvala. Hvala gospođo Navaro. Dajem riječ gospodinu Pjeru del Soum zamjenik glavnog direktora opće uprave za unutarnje tržište, industriju i poduzetništvo sve ove Izvolite gospodine Delso, četiri minute. Radi li mikrofon? Radi. Hvala. Ja ću vam se kratko obratiti. ključne su riječi nebo, Kopernik, Antarktik. Zašto nebo? Zato što putem satelita možemo promatrati što se događa na oceanima. Kao što ste već čuli, Europska komisija i Europska agencija za svemir osmislili su vrlo važan alat Kopernik putem kojega se može satelitski nadgledati i snimati različito stanje na terenu širom e, planete Zemlje. To čini vrlo važan način, e, e, alat za obzervacije koje su nam potrebne. Program Kopernik je nešto što svi dionici, čak i SAD, procjenjuju kao najboljim raspoloživim alatom za praćenje stanja na zemlji. Što činimo sa slikama ili snimkama? Osmišljavamo usluge za praćenje stanja u oceanima. osmislili smo oceanske usluge oceanska predviđanja i informacije o oceanima. Na temelju satelitskih snimaka izrađujemo i izvješća o otapanju ledenih brijegova i visini razine mora. Dakle, putem programa za svemir možemo nadgledati stanje na morima i oceanima. Još nešto važno vezano uz Kopernik je i nadziranje mora i svih aktivnosti koje se odvijaju na morima. Broj plovila, koja su to plovila, čime se bave, što rade, ali tu je važno i to da otkrivamo mjesta onečišćenja i to vrlo brzo. Još jedna važna usluga je takozvana usluga hitnog interveniranja u slučajevima recimo poplave u Mozambiku. Tada se pokreće mehanizme Kopernika kako bi se interveniralo i pomoglo ljudima na terenu. To je izuzetno važno i redovito se koristi, nažalost. Treća važna ključna riječ je Dias. Što pritom mislim? Kopernik nam nudi najveću količinu podataka o oceanima. To su besplatni podaci na korist sviju. No postoji teškoća. Zbog toga što su podaci toliko brojni, a i besplatni, teško ih je obraditi, što je Europska komisija po tom pitanju poduzela. Platili smo privatnim akterima da naprave elektroničku platformu koja sadrži te podatke u obliku oblaka i učinili to raspoloživim svima. Poanta je sljedeća. Svi mogu promatrati, svi mogu koristiti te podatke, a onda osmisliti rješenja ili proizvode ili usluge na temelju toga. Dakle, ako ne znate što biste činili u kišno nedeljno poslijepodne, možete gledati te podatke ili promatrati što se događa na oceanima. To zvuči kao šala, ali ja to ozbiljno mislim. Trebali bismo svi koristiti te podatke, uključujući i Europu, i pratiti stanje na oceanima. Posljednja ključna riječ je Arktik. Zašto? Iako je Kopernik vrlo e, e, uspješan program, mi sada vodimo pregovore o VFO-u i sa vijećem i parlamentom želimo imati novi svemirski program u budućnosti. Jedna od stvari koju želimo napraviti ako nas podrže države članice i parlament je arktička misija. Što to u stvari znači? Putem Kopernika mi bismo pratili stanje u Arktiku. Znamo da Arktik e, uvelike utječe na klimu i vremenske prilike širom svijeta. Zato bi to trebala biti prioritetna misija i trebali bismo iskoristiti satelitske snimke koliko god više možemo. Želimo imati i misiju za klimatske promjene, a putem nje bismo pratili emisije CO2. Najbolje mjesto iz kojeg se to može pratiti je svemir. Stalno se žalimo da Europa nije vodeća sila, ali Kopernik zaista jest. Vrlo je snažan alat, a može biti i kvalitetan instrument za potrebe nadziranja stanja na oceanima. Hvala. Hvala lijepa gospodine Delzo. Jedna rečenica. Kad govorite o Koperniku, e, e, izgleda da već imamo ono što je gospodin Hercik spomenuo što mislite o, ideji da imamo Europsku agenciju za oceane? E, kao što je spomenuo, imamo već Europsku agenciju za svemir. Zašto onda ne agenciju za oceane? To je jednako tako važno. To ćemo zabilježiti. Pa možemo to dalje predati tu poruku visokim dužnosnicima Europske unije. E, sada dolaze moj parlamentarni kolega iz Izaskun Bilbao Barandike, e, gospođa Barandika iz Aldea. Ima prva riječ, izvoli. Dobar dan svima. Svi koji nas posjećuju, koji nas su posjetili, E, su dobrodošli. Dugotrajna, dugoročna strategija plavog rasta o kojoj se govori danas je jedan od najvažnijih razvoja modela 2020. Moramo e, značajno promijeniti naše gledanje na more moramo e, promijeniti aktivnosti, stvarati nove aktivnosti i koristiti e, energiju mora, a pritome smanjiti pritisak na more. Moramo osigurati ekonomsku i socijalnu ravnotežu u obalnim i priobalnim e, zajednicama. To zahtjeva planiranje i nadzor moramo pratiti razvoj stokova, zaštićivati ih, a moramo razvijati akvakulturu. To će biti od odlučujuće važnosti za jačanje naših e, ribarskih flota. E, e, moramo također smanjiti emisije trgovačkih flota. To je, moramo poticati inovacije kako moramo smanjiti plastično zakađenje i to e, pretvoriti u šansu. Moramo također razviti tehnologije za čišćenje mora. Moramo također koristiti energiju mora Baskija je vrlo ponosna na to da vodimo u e, korištenju valova za e, proizvodnju energiju. 1,3 e, milijuna gigavata energije već se proizvodi energijom valova nijedna drug, nijedan drugi pogon na svijetu nije još dosegao e, te količine energije. Na Kanarskim otocima e, imamo sada veliku farmu vjetrenjača. E, sada evo koristimo bolje i vjetar i valove tu stvaramo i strategije e, za stvaranje novih radnih mjesta. Imamo i nadzor, to zaključuje ili zatvara ovaj krug. Moramo vidjeti koje prakse se drže e, održivih e, načela, a koje ne. Stoga pozdravljamo ovu konvenciju o morima moramo e, konsolidirati e, razvoj. To govorim kao zastupnica i kao članica jedne zajednice koja je orijentirana e, prema moru i živi od mora. Zahvaljujem svim govornicima, zahvalna sam za sve ove razvoje koji će štititi i mora. E, to je za mene od temeljne važnosti da nešto pozni, postignemo. E, moramo koristiti saznanja koje smo sticali desetljećima e, kako bi ove zajednice koje sam spomenula mogle i dalje živjeti od, od mora i za more. Hvala. Thank you very much. <clears throat> Hvala lijepa sljedeće govornice je jasan. ima Klara Eugenia Aguilera Garcia, ima tri minute, izvolite. Dobar dan, dame i gospodo. Ovo je zaista zanimljivo popodne, zanimljive prezentacije i rasprave u ovom pa-, panelu u kojem sam zamoljena da govorim. E, ja ću reći nešto što će možda potaći e, raspravi. Plava ekonomija ne može biti samo koncept koji razvijamo. Pred niz godina kad smo počeli govoriti o održivosti, e, sve je postalo održivo. Sve sve je imalo tu oznaku održivost. Rekli smo da e, je rizik plave ekonomije da postane koncept koji obuhvaća sve, sve što je različito. Moramo imati nešto e, što to izdvaja iz e, gomile. Moramo E, drugačije razmatrati stvari. Moramo izmisliti nove načine djelovanja. E, imamo e, gospođu Navaro iz Europske investicijske banke i ona je o tome govorila. Ulaganja moraju biti ići u tom smjeru. Također moramo jasno reći e, u što ulažemo i e, to se tiče i javnih i privatnih ulaganja. E, oceani imaju ogromne resurse, mogućnost za razvoj gospodarstva, za stvaranje radnih mjesta resurse mora, međutim ne smijemo pretjerano iskorištavati jer tako ne štitimo klimatske e, e, promjene, ne sprečavamo klimatske promjene. Stoga naglašavam da moramo promijeniti naš način e, djelovanja. Danas popodne su ljudi mnogo govorili o plastici i e, zagađenju. Ja bih nešto rekla o ribarstvu i ribarenju. E, zajednička ribarstvena politika je dovela do velikih promjena e, koji puta to i ne shvaćamo i ne cijenimo koliko bismo trebali. Naravno, ostaje još mnogo posla ali poboljšali smo mm, i unaprijedili neke stokove na, na primjer u zapadnom e, sredozemlju. Ja sam bila izvjestiteljica za to, ali i u Atlantskom oceanu i na Baltiku i Sjevernom moru. E, ostaje nam još mnogo posla, ali e, radimo na tim područjima, poboljšavamo stvari sprečavamo pretjerani izlov. E, mislim da moramo ovdje govoriti o sljedećim načelima. Moramo imati načela za održivu plavu ekonomiju. U prvom redu da bismo je postigli E, moramo osigurati sudjelovanje svih aktera e, koji e, su uključeni mm, u ovo područje. Ne smijemo isključiti nikoga. Moramo osigurati da su svi akteri predani tom cilju. To je od ključne važnosti za donošenje odluka o održivom gospodarstvu. Drugo, vrlo često mm, e, e, često govorimo o koliko je važno, e, koliko su važna znanstvena saznanja. Ne koristimo ih dovoljno često E, e, ljudi često i ignoriraju znanstvena istraživanja i rezultate. Naše djelovanje se mora zasnivati na najboljem znanstvenom savjetovanju i savjetima. Treće, moramo e, poticati sve oblike održivosti. Ako to ne činimo, onda ne postupamo dobro. moramo osigurati bolju e, budućnost e, u smislu okoliša, e, socijalnih pitanja i ekonomskog razvoja. Plava ekonomija nam nuđa mnoge šanse. Međutim, moramo znati kako koristimo te šanse i koje ciljeve želimo postići. Kao dio tih šansi moramo osigurati da e, svi rade prema istom cilju. Evo, toliko sam ovdje htjela reći. Već smo vidjeli velike promjene u našem pristupu. E, jedan prijedlog, e, ovaj prijedlog za Europsku agenciju za oceane, prijedlog je fantastičan. To treba spomenuti u vijeću jer oni žele e, srezati e, sredstva za VFO. Moramo osigurati dovoljna sredstva za daljnju akciju. E, možda će to biti teško, ali ideja je zaista odlična. A sada bih zamolio gospođu Izabel Toma da uzme riječ. Imate tri minute. E, hvala, govorit ću francuski. E, htjela bih reći da sam ocean danas popodne i da vidim toliko prijaznih lica koje se e, naginju nad moju koljeku. Bila bih malo zabrinuta. Vidim da se sada zacrtava jedan novi Eldorado za, eh, za mnoge investitore. Ima mnogo razloga za to. Potencijal za obnovivu energiju, eh, potencijal eh, za robotiku sada moramo, možemo robotima ići na tisuće metara u dubinu imamo e, ta jedan e, jedan e, sada aparat koji će ići na velike dubine i tamo istraživati naftu i crpiti naftu. Stoga ima vrlo dobrih razloga da budemo oprezni kad govorimo o plavoj ekonomiji. Imamo dobrih strana i loših strana. Imamo stanovništvo koje raste, nemamo dovoljno eh, resursa na kopnu, eh, imamo sve veći prijevoz robe eh, po morima i tehnologiju koja nam omogućava beskrajno crpljenje resursa. Zato imamo nekoliko imperativa. Ne smijemo nam oceanima napraviti ono što smo napravili na kopnu. Stoga moramo promijeniti modele eksploatacije. E, ne smijem čak ni zvati modelima iskorištavanja. Što smo napravili na kopnu? E, mi smo e, trošili i koristili beskonačno, tračili sredstva. Počinjali smo des ressources naturelles Zločine protiv okoliša. Moramo promijeniti model. Ono što je rekla Clara Aguilera, moramo pokušati ono e, što smo e, počeli raditi kod ribarstva. Ovaj maksimalni održivi prinos, to nije e, savršeno, ali ipak funkcionira ne smijemo nikad napasti kapital e, prirodnih resursa i tako ga uništiti. Moramo e, živjeti samo od kamata, a ne od kapitala. Moramo e, smanjiti na minimum pritisak na resurse. Stoga trebamo učiniti mnogo stvari. Prvo, Moramo imati e, dobro upravljanje resursima i stokovima. E, mm, I moramo imati e, dobru kontrolu, nadzor. Moramo imati takozvanu policiju za more. Povjerenje ne isključuje kontrolu. Mm, mm, Kontrola je od velike važnosti ovdje. I na kraju e, želim reći e, kako bismo bili učinkoviti, ozbiljni i da dovršimo ono što smo obećali o ovim ključnim pitanjama. E, moramo izaći iz naših uskih nacionalnih okvira isključivih zona. Moramo realizirati onaj veliki cilj Evropska unija mora shvatiti da je ona jedan otok, mali otok e, e, koji je okružen vodom, e, vodom koju ne cijenimo dovoljno. Imamo glavnu upravu Mare, imamo o, ovdje odbor Peš, E, a imamo i tran koji se bavi e, pomorskim prijevozom međutim još nismo svjesni e, u ću da imamo pomorsku europu pomorsko upravljanje je važno i na kraju nešto o čovječnost ne smijemo zaboraviti čovječnost na morima našu zadaću da spašavamo na moru, da spašavamo živote ljudi. To je načelo i vrijednost koje imamo već stoljećima i koje Europa ne smije napustiti. Hvala. Thank you. Hvala vam. A sada imamo nekoliko govornika na našom dnevnom redu. Zamolio bih sve njih da se drže zadanih eh, minuta. Kao prvo, Vitor Verdeljo, izvršni direktor EAB, eh, e Europske udruge za biomasu alge. Izvolite. Hvala predsjedatelju, hvala organizatorima što su me pozvali. Želim govoriti o tri teme. Kao prvo želim objasniti što su alge, gdje je problem sa zdravljem oceana i što može biti e, uloga e, tih biomase. To su mikroskopske alge koje pokrivaju sve e, oceane i sva vodna tijela. Obavljaju fotosintezu i time proizvode kisik. Evo ovako izgledaju te alge. One su tisuću puta manje od jednog E, Mnogo je varijanti, mnogo imena za te organizme. Ovo je jedna od najrasprostranenijih algi na e, na planetu, odgovorna je za 5% fotosinteza, nalazi se u svim oceanima. A sada pogledajmo što je sa mikroalgama, odnosno ovima koje možete vidjeti na e, slajdu. Eh, različitih su imena, mnogo ih je u Europu, a uzimamo ih iz oceana, međutim one se mogu i uzgajati. Eh, različite alge imaju različite značajke i mogu se koristiti za različite stvari, od prerade otpadnih voda do različitih vrsta proizvodnje. Ova alga je nekad bila vrlo rasprostranjena u Portugalu, ali previše se iskorištavala i sada se nalazi u tragovima i mi je vadimo na jednom mjestu u Portugalu. Što je problem sa e, zdravljem oceana? Koji je posljedica od neodrživog eksploatacije oceana? Dva su glavna problema, jedno je onečišćenje, a drugo je pretjerani ribolov. Onečišćenje ima mnogo lica, a jedan od njih je sve ono što završava u e, zraku i onda se vraća u ocean. Drugi problem je plastika koja je već spomenuta, a relevantni problem je i prekomjerni e, ribolov plastik je jedan od najvećih problema s kojima smo danas e, suočeni i to ne e, veliki plastični predmeti nego mikroplastika. Mikroplastika se dolazi e, od razgradnje e, e, plastike, ali isto tako od pranja svo odjeće koja nije učinjena od, odnosno proizvedena od prirodnih materijala, od pamuka, nego od umjetnih materijala. Ispiranje odnosno pranjem te vrste odjevnih predmeta mikroskopski komadići plastike završavaju u oceanima. Treba tisuću godina da se ta mikroplastika razgradi, a završava svake godine u milijunima tona u oceanima. Isto tako završava u lancu prehrane, planktona, ribe i na taj način ulazi i u ljudski prehrambeni lanac. No pogledajmo sve sa pozitivne strane. Dva su glavna problema u oceanu. Dakle, što ono što mi bacamo u ocean s jedne strane i drugo što vadimo iz oceana. E, bacamo razne kemijske kontaminante, a pretjerano izlovljavamo ne samo ribe, nego i sistavce, e, poput e, poput e, dupina i kitova kao i plankton. Imamo tri razine. Prva razina je prevencija. Moramo zaustaviti e, ono što se događa. Dakle, moramo se više baviti dekarbonizacijom, razmatrati kako se riješiti plastifikacije i sličnoga. Moramo razmišljati i o, ozbiljnom oporezivanju svih oni koji izbacuju stvari u ocean. Potom je tu protok informacija, što je neobično važno. Ako građani ne znaju što se, e, što se događa, neće doći niti do peticija. I u konačnici tu je važna ravnoteža eksploatacija. E, mi ne možemo inače zaštititi oceane. Što mogu i na koji način alge mogu e, doprinijeti rješavanju ovog problema? Alge mogu zamijeniti e, hranu u akvakulturi. U akvakulturi koristimo 7, milijuna tona godišnje raznog zapravo različitog materijala od soje i sličnih proteina. Međutim, ako alge e, mogu e, zamijeniti ovu vrstu e, brašna koja se koristi u akvakulturi, doći će do manje deforestacije, manje će se šuma krčiti. Također, Alge se mogu koristiti na čitavom nizu različitih načina. Recimo za bioremedijaciju one mogu nositi bakterije koje razgrađuju plastiku, recimo. Potom je tu e, fertilizacija oceana pod kontrole u nekim e, sektorima u kojima nedostaje kisika. Alge mogu proizvesti e, kisik što bi znatno promijenilo igru u smislu borbe protiv klimatskih e, promjena. Ima osam glavnih područja primjene mikroalge. od e, kozmetike, hrane, umjetnih gnojiva, obrade otpadnih voda i slično. To su sva područja u kojima je Europska unija a vodeći akter e, na globalnoj razini. Toliko od mene. Hvala vam. Hvala. Ester Asin, direktorica Europskog e, ureda za politike WWF-a. Evo izvolite pet minute. Hvala predsjedniku, hvala, hvala Europskom parlamentu na organizaciji. Mi e, želimo doprinijeti e, načelu održave plave ekonomije. Neki su spomenuli riječ Eldorado. Mi smo procijenili da je velika vrijednost 24 e, bilijuna dolara. a da ne spominjemo drugo kisik, hranu, ali to je isto tako na neki način zaštitni mehanizam za planet. OECD je e, pokazao da će se oceanska ekonomija udvostručiti do 2030. i omogućiti veliki razvoj pomorske infrastrukture, energije, biotehnologije i transporta. Međutim, E, naša organizacija doista cijeni bioraznolikost. Stoga se bavimo i indikatorom zdravlja. Oni ne pokazuju u dobrom smjeru, dapače, idu u krivom smjeru. E, gotovo trećina ribljih stokova su pretjerano e, u pretjeranim razinama. Potom su tu ugroženi mangrovi a oni se krče 3 do 5 puta brže od tropskih šuma. E, zatim je tu opasnost e, otrova, toksina, odbačene plastike, ali i zakiseljavanja hladnijih e, voda. Potom je tu i problem izbjeljivanja korala prije dvije godine. Vidjeli smo najgori e, primjer e, tog fenomena. Izgubili smo oko polovinu e, svjetskih e, koralnih e, koralja i to nije samo lijepa vrsta, nego milijuni ljude, ljudi ovisi o njima za svoju, za svoju hranu. Dakle, riječ je o masovnom istrebljenju da bi ocean bio da ocean bio zdrav važno je i za održive ciljeve razvoja. Međutim, naše ambicije ovise isključive o zdravim ekosustavima. Jednostavnim riječima rečeno, ne smijemo govoriti o ambicijama za plavi rast, nego o potrebi za minimiziranjem rizika i izgradnji otpornosti oceana, naročito u kontekstu klimatskih promjena. Mnog mnogi od tih ekosustava mor, ima, imaju ograničenja, mi imamo samo jedan planet na raspolaganju. A to sve znači značajna ulaganja. To bi trebao biti sastav svakog poslovanja. Na značajnom smo eh, raskrižju koji su i druge kolege spomenuli. Građani traže sve da djelujemo, a postoje i javne politike. A Europska unija u tome predvodi već ima zakonodavne instrumente za plavo gospodarstvo. Mi ih moramo samo implementirati. Spomenit ću samo tri, a to je e, cilj zajedničke ribarstvene politike. To je najveći održivi pri, prinos, ali tu je i okvirna direktiva za pomorsku e, strategiju, a tu je isto tako konvencija o bioraznolikosti, odnosno cilj 11 iz Aičija kojima se traži e, zaštita e, barem 10% važnih e, priobalnih i obalnih područja. Dakle, vrijeme je da djelujemo. 2020. procijenit ćemo situaciju što se tiče mnogih sporazuma ciljeva održivih razvoja CBD-a i Pariškog sporazuma. Zbog toga želimo novi e, sporazum, da tako kažemo, između ljudi i prirede koji bi trebao se naći i na političkoj agenti. Imam tri poruke za Uniju da odgovori e, na globalni poziv za ulaganje u plavo gospodarstvo, zatim da promovira održivo e, ribarstvo i kružno gospodarstvo i na posljedku da ojača otpornost oceana do roka 2020. Hvala vam. Hvala gospođo Asin i na tome što ste se držali zadanog e, vremena. A sada riječ ima Remi Gruel, generalni direktor Ocean Energy Europe. Hvala. Hvala svima e, povjereniče, kolege, dame i gospode. Naša organizacija se fokusira na energiju od, plima, od plime i valova. Nadam se da će vam slike pokazati o kojoj to energiji oceana govorimo. možete se zapitati zašto nam e, treba energija oceana, a odgovor je dvostran. Kao prvo je klima, a drugo je industrijski razvoj. Zašto klima do 2050 ne bi smjeli više proizvoditi električnu energiju iz e, ugljena. Kad pogledamo scenarije komisije pokazuju e, da do 2050. žele postići taj cilj. A to znači da žele do tada uvesti solarnu energiju koja je međutim variabilna treba će vam sva moguća e, e, tehnologija, treba će vam energetska učinkovitost, treba će vam e, isto takav način skladištenje. A zašto plima i vode? Voda zato što proizvod, valovi, oprostite, zato što proizvode energiju na drugačiji način od sunca i vode. Do 2050. nadajmo se da će 10% električne energije biti proizvedeno iz energije oceana, dakle valova i plime. Kao drugo, industrijski razvoj. Energija oceana isto tako znači ulaganje i koristi e, energija vjetra e, u e, donijela je mnoge koristi recimo u Danskoj ili Njemačkoj a vidimo da se to događa i u drugim državama Europe do 2050. Smatramo da možemo stvoriti oko 400.000 tisuća radnih mjesta u Europi Ostvarili smo veliki uspjeh e, u, obalnim e, područjima. Imamo vrlo dobar i zdrav e, poslovni model. Imamo nešto električne opreme, kabela, opreme za proizvodnju i sve to ide zapravo relativno brzo. Ovo se sve događa dok govorimo, želimo da se da plavo bude novo zeleno, energija oceana može se, e, može se proizvoditi na održiv način. Početne studije su pokazale da su učinci vrlo ograničeni na lokalni okoliš imamo mogućnost da djelujemo u područjima sa, snažnom, sa snažnim strujama gdje nema velike bioraznolikosti pa ne možete okolišu niti puno naštetiti. E, trebaju vam sidra koje isto tako imaju ograničavajući učinak na okoliše. Ne želimo učiniti na oceanu ono što smo učinili na kopnu, međutim smatramo da postoji vrlo mala šansa za to. Sisaci i ribe su pod e, rizikom, međutim mi se time bavimo, recimo tuljanima. Oni dolaze do turbina, razgledavaju te turbine, međutim nismo imali do sada nikakvih e, negativnih iskustava. Ponavljam, plavo je novo zeleno. Kako ćemo doći do tamo? Mi to možemo učiniti na održiv e, način. A kao odgovor na pitanje, a mislim da ste vi svi toga svjesni, ulagači trebaju dvije stvari moraju imati tržišnu e, vidljivost i povrat svog ulaganja. A završio bih pozivajući na djelovanje i e, sa zahvalim. Zahvaljujem gospodinu Veli na političkom i financijskom angažmanu i potporu. E, dijelovi predstavljene tehnologije ne bi bile u vodi danas e, baš kao što je povjerenik Vela rekao bez e, ove pomoći. E, ovo su uređaji za pretvaranje te energije. stoga hvala još jednom povjereniku, a pozivam države članice da se uključe, imamo podršku recimo od Baskije koja je tu puno postigla na nacionalnoj razini. Treba nam e, tržišna vidljivost, kao što rekoh, i e, povrat e, ulaganja, jer je tome tako u kapitalističkom kontekstu. Ako ste vi zastupnik, predstavnik vaše države, Počnite razmišljati o ovoj vrsti energije, ako ne iz nekih drugih razloga, onda iz sebičnih, zato što obalne, priobalne zajednice doista mogu profitirati od ove vrste energije. S ovim riječima još jednom vas još jednom zahvaljujem, a ako vam treba neke dodatne informacije o našoj organizaciji, rado ću vam ih dati. Hvala gospodine Grue. A posljednji govornik kojim predaju riječ je gospodin Kristof Tirtgat, glavni tajnik Sea Europe. Hvala predsjedatelju. će gospođa Majsner, dame i gospodo, dobar vam dan. Kao prvo želim zahvaliti organizatorima današnje konferencije što su nas pozvali na konferencije. To je organizacija koja predstavlja interese brodogradilišta i proizvođače pomorske tehnologija. Okupljamo više od 28 tisuća kompanija u Europskoj uniji. Mi smo zapravo sektor pomorske tehnologije. Što mi e, radimo na ovakvoj vrsti konferencije? Pa pokušat ću vam to e, ukratko objasniti mi e, se bavimo izgradnjom, održavanjem, e, konverzijom, popravljanjem e, kompleksnih brodova i vanobalnih platforma. imamo glavnu i vodoću ulogu u Europi. Međutim, želimo ići i dalje kao industrija. Sve više, više E, razmišljamo o infrastrukturama koje odgovaraju e, plavom e, gospodarstvu. Recimo, kruzeri su dio toga, a oni se doista izgrađuju u Europu. Pomorsk, sektor pomorske tehnologije i želi doprinijeti održivom plavom gospodarstvu i smanjiti pritiske na oceane. To nećemo učiniti sami, nego zajedno s kolegama iz Waterborne Technology Platform, dakle platforme za vodne tehnologije. To je E, u novoj strategiji e, koju su objavili oni govore o ambicijama ne samo za održivi vodni transport, luke i logistiku, nego i za aktivnosti plavog rasta. Kao prvo, vodni transport. E, riječ je o plovilima na kopnenim vodama i na oceanima. Mi želimo čisti prijevoz. Kako ćemo to postići? Do 2030. želimo izgraditi nove brodove sa nultom stopom emisije. A što se tiče drugih e, e, plovila, želimo da se njihove emisije smanje za 50%. Do 2050. smatramo da brodovi mogu biti potpuno na nultoj stopi emisija. Ne govorimo samo o smanjenju e, stakleničkih plinova, nego govorimo i o smanjenju onečišćenja bukom i onečišćenja vode. Dakle, mi idemo dalje od ciljeva o kojima se raspravlja unutar Međunarodne pomorske organizacije. Isto tako želimo raditi na aktivnostima plavog rasta. Neću ulaziti u pitanja energije jer je to učinio e, moj uvaženi kolega. Nego se želimo usmjeriti na dvije stvari. Želimo pojačati razumijevanje i zaštitu oceana i e, vod, unutarnjih vodnih putova. Do 2030. Europa mora imati u potpunosti integrirani sustav monitoringa koji daje holistički pogled na učinak na okoliš svih vodnih e, djelatnosti a taj sustav bi trebao isto tako omogućiti Uniju da provede operacije čišćenja od velike plastike. Zajedno sa ruralnim i kostalnim dijelovima želimo raditi na velikim modularnim sustavima koji bi zaštitili van obalne radnike. Da li im bolje E, uvjete rada i života na moru. To bi bile e, polivalentne vanobalne platforme, njihove kombinacije, e, prvi plutajući otoci za velike industrijske ili rekreacijske aktivnosti i stanovanje. Nadam se to postići do 2050. A što se tiče uvjeta, kao prvo, treba imati značajno ulaganje u istraživanje, razvoj i inovaciju unutar i izvan konteksta programa Obzor Europa. Danas ova industrija već investira oko 10% svog godišnjeg prometa u ove aktivnosti i jedan je od vodećih aktera e, u ovom e, području. Mi želimo da vodni prijevoz bude zelen i čist a zato nam je potrebno više ulaganja. Kao drugo, Uvođenje novih e, tehnologija i koncepata mora naići na podršku od strane politika i regulative. To je važno u kontekstu Europske unije zato što smatramo da nam to može pomoći u inovacijama, a biti inovativan znači biti i konkurentan ne samo u Europi nego i na globalnoj razini. Kao četvrto, sektor pomorske tehnologije mora imati veći financijski, veću financijsku potporu a kako bismo imali i inovativnija rješenja za, za brodove. Također, ovaj sektor treba računati na visoko kvalificirane radnike i visoko motivirane mlade koji bi mogli razvijati i raditi s inovativnim tehnologijama i prilagođavati se svijetu koji se vrlo brzo mijenja. I na kraju ovaj sektor traži takozvanu leadership strategy, dakle strategiju vodstva, jer će nas to održati e, u vodstvu na globalnoj e, razini kada je riječ o složenoj brodogradnji i proizvodnji napredne pomorske e, opreme. I to sve na korist ne samo ovog sektora, nego i globalne zajednice. Jednom riječu plavi oceani su i za nas vrlo važni, važan elemente, važan je elemente za buduće naraštaje, za planet i želimo dati sve od sebe u tom smislu i preuzeti odgovornost. Hvala vam. Hvala gospodine Titgard. Time završavamo posljednji panel. Znam eh, da je bilo vas eh, koji ste željeli postaviti pitanja, no nažalost ne možemo dati odgovor za njih zato jer do nekoliko minuta više nećemo imati mogućnost prijevoda. Te moramo, nažalost, zaključiti ovu važnu konferenciju i molimo za vaše razumijevanje.